ljudi koji proizvode propagandu koju je plaćena eh, i koju plaćaju europski porezni obveznici. Eh, vi se zatvarate u bjelokosne kule, ne možete odgovoriti na potrebe građana, ne možete čuti što narod želi reći Nastavite samo tako, e, nemojte se baviti samo kritikom, e, bavite se svojim teorijama zavjere, ali mi ćemo ostati uz narod, branit ćemo građane i interese naše zemlje ponosno i uzdignute glave. A sada gospodin Krasnodebski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, Puno hvala. Još jedna rasprava o istoj temi. Ova tema je iznimno važna, ali rasprava je suvišna. Istina je, čini se da naš Europski parlament e, se prepušta teorijama zavjere E, i vide stranu intervenciju u svakim izborima e, koje e, one tradicionalne stranke gube na primjer ruski utjecaj preko Gerharda Schrödera je nešto stvarno utjecaj Gazproma u Europi utjecaj Rusije na druge političke stranke, na francuskog predsjednika Macrona, e, što vidimo e, u intervju koji je on dao časopisu Economist. Dakle, to su ozbiljni problemi o kojima treba raspravljati. A sada gospodin Zalehos, dvije minute. Hvala. čestitam povjerenici e, što je postala dijelom novog kolegija. Da, postoji uplitanje, ali to je i strategija, to je plan, to je cilj sam po sebi. A cilj je potkopati naše demokratske sustave i samu Europsku uniju. Trudeći se da e, naruše naše demokratske sustave u Europsku uniju koriste e, instrumente poput nacionalizma i populizma. Na sreću naši demokratski sustavi i naša demokratska unija nam omogućuju da čujemo neobične stvari. Neki ljudi, na primjer, kažu da je Angela Merkel e, netko izvana ko se upliče u europsku politiku, a stvarna prijetnja dolazi od zemalja poput Rusije i Kine. To su egzistencijalni izazovi uplitanja nema isključivo na društvenim mrežama već postoji i u medijima e, u financiranju organizacija i političkih stranaka koje služe kao dimna zavjesa nije tajna da u Europi smo već otkrili prisutnost špijuna ruskih agenata u raznim zemljama Europske unije. Posljednji takav slučaj bio je u Španjolskoj. E, došlo je do e, sudske istrage u te aktivnosti u Kataloniji kada je održan e, protuzakoniti referendum 2017. godine.

Promatrajući ovu temu imam osjećaj da sam otkrila glavnog zločinca u filmu o James Bondu i sve ukazuje na jednu osobu, Steve Bannona, koji je otvoreno otkrio da želi e, voditi populistički pokret koji će preuzeti vlast nad cijelom svijetom. To je populistički pokret koji je nevjerojatan. On je iz Cambridge Analytica i Breitbart News. Vidjeli smo tvrdnje o e, skrivenim novcima, kampanji na bazi laži i mržnji e, koje je usmjerena na određene ljude. E, postoje snažni dokazi da, će ovo, da je ovo utjecalo na ishod Brexita. Njegovi su e, lutci na e, žicama i e, Boris Johnson i Trump i drugi. Ovo nije film, ovo je strateška kampanja manipulacija koja ugrožava ne samo ishod pojedinih izbora, nego demokracije, društva i slobodu u cjelini. I to treba zaustaviti. Hvala lijepa. Riječ ima kolegica Čans na jednu minutu. Hvala lijepa. Danas raspravljamo o uplitanju iz drugih zemlja u naše izbore, u naše zemlje. E, nažalost, vrlo aktualna tema e, kod nas u Ujedinjenoj Kraljevini. Imali smo mnogo laži i disinformacija e, i to nameće tri činjenice jedno pitanje. Prva činjenica, 17.10. odbor za obavještajne službe je objavio izvješće o financiranju od strane Rusije, posebno u vezi sa Brexitom u referendum o Brexitu. E, trebalo je to izvješće objaviti u roku od 10 dana. Drugo činjenice, e, rana verzija koja je procurila je pokazala da su Rusi zaista mogli utjecati i e, postoje u ukazivanja na vezu između Borisa Johnsona i ruskih donatora. I treći činjenice, e, Boris Johnson zadržava e, to izvješće, ne brani objavljivanje, a Dominic Grief, predsjednik odbora, je zahtjevao da se poduzmu mjere i da ove izlike Borisa Johnsona nisu istinite. Zbog čega? To je pitanje se Boris Johnson toliko želi skrivati iza svega i mislim da ne možete, ne morate biti Sherlock Holmes da razumijete o čemu se radi. Kolegica Laporte. Gospođo predsjednice, kad govorimo o vanjskom miješanju u izbore, e, e, stalno e, govorimo o tome kao o nekoj obsesiji. Govorimo o ruskoj interferenciji Govorimo kao da je hladni rat još uvijek aktualan. Tko je donio rezoluciju da se okonča djelatnost Orbana, u propagandistička djelatnost Orbana. Tko je e, se pokazao e, neutralnim u pregovorima sa e, Velikom Britanijom. I imamo jednu e, agenciju koja treba treba cenzurirati internet. Mi kao Europska unija cenzuriramo E, smatram da tu imamo informacije koje, o kojima se ne želi e, govoriti. To nije politička korektnost, ali stalno govorimo o miješanju e, stranih sila. Stalno izbjegavate prave teme. Hvala lijepo. Podsjećam govornike da se sve ovo prevodi. Mislite na to s obzirom na brzinu kojom govorite.

živimo u doba lažnih informacija. Suočeni smo s krizom u našem e, sustavu za informacije. E, virus e, mizinformacija preživljava u našem političkom sustavu i to kroz izbore i uplitanje u izbore. Izbrojeno je 2,2 milijarde lažnih vijesti u prvom kvartalu ove godine, i od Brexita do e, nedavnih europskih izbora svugdje je bilo i e, onih koji su podvrgnute e, mizinformacijama. Pati visoko, visoko kvalitetno novinarstvo, ekspertne medije koje su skeptične, a ne ciničke i koje istražuju, a ne prokazuju. To nedostaje glasine nisu činjenice. Europljani prepoznaju te niti mizinformacije, zahtijevaju mjere. Eh, ankete su pokazuju da 83% Europljana smatra da su lažne vijesti ugroza demokracije. I najopasnije je činiti ništa jer to ugrožava temelje eh, naše demokracije društvene medije su postali divlji zapad i nikada e, pahuljica snijeka se ne smatra odgovornom e, lavine. Moramo činiti nešto protiv lažnih vijesti. E, sve članice moraju surađivati u tome. Bez pravih informacija naše vijesti neće imati, naše djelovanje neće imati e, pravo značenje. U ovom mandatu moramo osigurati da politički sustav postavlja najveće značenje i važnost na istinu i činjenice. Hvala lijepa, kolega Lopez Aguilar, jedna minuta. Hvala lijepa, e, povjerenice Jurova. Danas su mnogi iskazali podršku komisiji, vi ste potpredsjednica te komisije, očekujemo mnogo od vas, dobar proračun, mnogo vlastitih sredstava, e, socijalnu agendu, ali i obranu pravne države i europskih vrijednosti. E, vi ste e, nadležni za sve to, pa i za transparentnost. Na svim jezicima Europske unije u svim zemljama svjedočili smo uplitanjem u, izborima, u izbore. Istraživanje u Španjolskoj odnosno istraga e, u Španjolskoj zbog e, miješanja ruskih špijuna je također provedena. Međutim, ima i drugih ugroza. Tu je Steve Bannon koji se stalno iznova upliče, zalaže za populiste, za ekstremnu desnicu i za reakcionarne nacionaliste. Zato nije dovoljna radna skupina. Moramo e, e komisija mora investirati u Europsku tajnu službu koja će stati u obranu demokracije i braniti vrijednosti demokracije. Hvala lijepa. E, kolegica Čeh. Hvala lijepa. I za e, George Soros e, stoji za Mađarsku koja ne želi pozaveti migrante. Mi ne želimo biti europska kolonija. Ne nekoliko dobrih primjera. Lažna informacija, propaganda, misinformacija, sve to znači da smo zapravo u ratu. E, borimo se za istinu, ne za našu, njihovu ili bilo čiju, nego se borimo za objektivne činjenice i na kraju krajeva za naše mentalno zdravlje, ali gubimo Živimo u vrijeme kada se fikcija i istina miješaju i gdje nema više jasnih granica između činjenice i propaganda. Moramo mnogo toga braniti. Temelje naše demokracije ovisi o sposobnosti da branimo svoje vrijednosti, načela i pravo na objektivnu istinu. Europska unija kao zajednica zajedničkih vrijednosti mora biti u prvim linijama borbe za to. Kod Brexita e, vidjeli smo kako e, istine, e, lažne vijesti vode u dezintegraciju, no ne smijemo dopustiti da se istina ponavlja. Hvala lijepa. Kolega Kra. Hvala lijepa. Ja sam odrastao u komunističkom dijelu Njemačke i sjećam se udžbenika u kojima je objašnjeno da postaje RIAS ili e, Radio Free Europe pokušavaju potkopavati demokratske procese socijalizma. Očito ja dolazim iz budućnosti kada čujem ove teorije o zavjerama kolegice Gibson ili španjolski prijedlog da se ostanovi španjolsko ta, europska tajna služba i da se time e, ovaj proces zaustavi. Dame i gospodo, e, ljudi biraju druge stranke zato što se njima vaša svića, politika ne sviđa. Oni se koriste drugim izvorima e, vijesti zato što primjećuju da ih i državne i javne postoje nedovoljno informiraju. Tko je u javnopravnoj e, televiziji mogao objasniti zašto je Trump izabran, kako je nastao rat u istočnoj Ukrajini. To je sve puno teorija zavjera, nema temeljitih analiza. Tko vodi računa o demokraciji e, mora uspostaviti konkurenciju e, ponuđača vijesti, a ne e, zabraniti drugima da govore. Hvala lijepa. Kolega Čarnečki, jedna minuta. Hvala lijepa gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Ovo je zapravo vaš prvi zadatak i vaš prvi nastup nakon izbora. Stoga čestitam e, drugi put u roku od pet godina e, dao sam vam glas i želim vam puno uspjeha. E, izrazit ću se na ovaj način. Moramo otvoreno govoriti o upletanju izvana, ali ne smijemo isto tako satanizirati tu temu. To je golem problem ali nije isto tako baš lijepo kada gubitnici nakon izbora e, svoj neuspjeh pripisuju inozemnom uplitanju. Ni to nije točno i korektno. E, želim e, upozoriti da ne smijemo stvari gledati jednostrano kada čujem da ne postoji nikakav problem s, Ruskom, s Rusijom i da je iza svega samo Steve Bannon, bojim se da se krećete u virtualnom svijetu. Pozivam vas da pogledate stvarnost. Rusija, ne samo stvarnost, se upliče, ali i mi moramo biti solidarni. Slijedi kolega Arluković dvije minute. Hvala lijepa, gospodo, gospođo predsjednice, dame i gospodo. E, živimo u zanimljivim i teškim vremenima. Živimo u vremenima u kojima za destabilizaciju države vam ne trebaju tenkovi ili podmornice. U tako zanimljivim vremenima moram biti jasni kako je velika odgovornost, u rukama političara. Ja sam liječnik. E, moje obrazovanje me naučilo da problem treba najprije dobro analizirati kako bismo ga dobro dijagnosticirali to vrijedi i sada i za sigurnost naših djece jer je njihova sigurnost u našim rukama. Ako si osvijestimo da za vele sile e, postoji interes destabilizacije Europske unije, onda toga moramo biti svjesni. Dakle, mi e, ne smijemo e, to olakšati. Pogledamo strategiju Gerasimova, to je bio šef glavnog stožera ruske vojske. On je jednom napisao sedam točaka što treba činiti za destabilizaciju države, a da se nijedan tank ne pošalje u tu zemlju. Moramo se pitati ne događa li se upravo to u našim zemljama. E, prva točka, dezintegracija društva. To znači da se treba zavaditi razne društvene skupine. Drugo, e, devalvacija elita. To znači da e, je lakše manipulirati ljudima. Treća točka, desintegracija i e, napad na javnu upravu zemalja. Opet moramo pitati ne događa li se upravo to. Četvrta točka, centralizacija moći. I tu se moramo pitati E, nije li kod nas došlo do takve i dolazi do takve centralizacije i četvrto na kraju e, promjena povijesti i povijesnih heroja i na kraju e, razaranje prava. Bojimo se, nije li Gerasimov predvidio kako se zemlje mogu destabilizirati? Hvala lijepa, kolege i kolegice. Sjedi gospodin Zorinjo Carlos. Hvala lijepa. Demokracija je dio našeg DNK. E, u istinu smo se žestoko za nju borili. Mi smo globalna referentna točka za demokratske izbore, a sada smo suočeni s novim prijetnjama. E, jesu li vijesti lažne ili istinite? To e, uzburka osjećaje mijenja kontekst tu nema granica e, fizičkih. Ovo je svjetska borba. E, digitalno e, upućenost je ključna. Moramo dijeliti svoje vrijednosti u okviru digitalne agenta i to što prije. Potreban je etički kod koji mora utjecati i naše, naše međunarodne partnere. Moramo braniti europsku demokraciju i svaki građanin u tome mora biti vojnik. Sve drugo oslabilo bi našu demokraciju. Hvala. E, gospodin Dragoš Tudorake. Kolegice i kolege, gospodine predsjedniče, danas želim govoriti o odgovornosti odgovornosti onih koji financiraju e, potkopavanje demokracije. E, želim biti vrlo jasan, radi se o asimetričnoj agresiji, Rusija je odgovorna za to, mi moramo dati političku reakciju. Druga točka, tu je posrijedi odgovornost onih koji su zaduženi za tehnologije koji to omogućuju. E, etički kodeksi za e, online platforme nisu e, dostatni i moramo promijeniti kako će, promatrati kako će se to mijenjati. Ako tražimo veću transparentnost od strane tih platforma i to je odgovornost. Treća odgovornost je naša, europskih institucija. Ako želimo ozbiljno shvatiti ovakvu prijetnju, moramo imati sredstva da postupimo protiv njih. Moramo ozbiljno se prihvatiti te naše odgovornosti, pa i odgovornosti za novi proračun. Hvala lijepo. E, jedna minuta, gospodin Jak. E, gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, ovo je važna tema. Uplitanje u demokratske izbore je izravno miješanje u unutarnje poslove i ključno je za sve države članice da osiguraju da kibernetička pretnja e, ima i odgovarajući odgovor. Međutim, moramo prestati kriviti uplitanje za loše rezultate na izborima. E, kada e, to političarima ne odgovara, onda optužuju strane vlasti utjecaj desinformacija među lokalnim akterima ne smijemo podcijeniti. Desničare i desničarske stranke su nepravedno optužene da profitiraju od takvih e, desinformacija sve vrste dezinformacija moramo suzbijati i kada su usmjene protiv desničarskih stranaka jer se tu radi o vladavini prava i demokraciji. Hvala lijepa. E, gospodin Geoffroy Didier. Gospodine predsjedniče, u ovoj raspravi se ne radi da spriječimo e, vanjske utjecaje e, i da nam strani političari e, nameću svoje vizije. Govorim sada ovdje i o Landu koji je govorio negativno o gospođi Clinton. Ne smijemo biti arogantni prema stranim političarima E, ne smijemo misliti da e, strani političari ne smiju e, izražavati svoje mišljenje. Pitanje sredstava koje se koriste za to koriste. Neke sile su shvatile da pola europljana se informiraju samo na društvenim mrežama preko algoritama i umjetne inteligencije. Stoga mnogi ljudi vjeruju više anonimnim informacijama nego svojim e, političarima koji su izabrani demokratski. E, e, više od 150 tisuća rusofona su postirani na engleskom nekoliko tjedana prije glasanja o Brexitu. Najavljujem da ću iskoristiti ove sljedeće dane e, da komisiji preporučim program otkrivanja e, e, poruka od strane starijih sila kako bismo upozorili na to naše stanovništvo. Tehnološka sredstva su zato savršena. Uloga Europske unije jeste da bude agresivnije i da bude konkurent manipulatorima na svom vlastitom terenu. E, moramo iskoristiti digitalno doba za nas, a ne za interese e, Rusije ili SAD. E, iskoristimo Hanu Arendt koja je rekla da je totalitarizam, totalitarizam situacija u kojem se više ne razlikuje istina od laži mi moramo na to reagirati. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Marija Grapini ima riječ. I ja čestitam e, povjerenici na ponovnom e, izboru. Ne govorimo po prvi puta o ovoj temi, već dugo govorimo o borbi protiv lašnih vijesti. E, pola zemalja e, e, Evropske unije i OECD-a su napadnute preko medija. Živimo u doba društvenih mreža. Birači su ciljevi ovog miješanja. Znamo da se to dešava u mojoj zemlji. Internetsko miješanje iz izonemstva mijenjaju mišljenja birača Moramo e, urediti demokraciju, e, moramo izbjeći kaos, moramo e, donositi ulog, odluke, imamo i rezolucije parlamenta za to. Mora nam komisija predložiti rješenje jer dezinformacije ne poznaju granice moramo iskorijeniti dezinformacije prije izbora u svim zemljama. A sada Riječ ima gospođa Irina von Wiese. Hvala predsjedniče. E, e, znamo da je bilo do e, interferencije prije referenduma u Britaniji. To je išlo preko interneta. Stručnjaci su upozorili da je Ujedinjena kraljevina ranjiva na takvo miješanje, naročito Trumpa i Putina, koji su jako zainteresirani za Brexit i slabljenje Europske unije. Moramo hitno eh, poboljšati regulaciju društvenih medija Prijašnje vlade u Velikoj Britaniji su o tome govorile. Rekli su e, da će spriječiti ovo miješanje, ali ništa se nije dogodilo. E, Boris Johnson e, ignorira svoje dužnosti, to jest dužnost zaštite građana. Jer istraga njegovog ponašanja pokreće neugodna pitanja o tome što se dogodilo za, za vrijeme referenduma. On nije objavio na vrijeme izvještaj o toj istrazi e, miješanja. Moramo e, osigurati našim građanima svjetlu budućnost koju zaslužuju. Hvala lijepa. E, gospođa Matilde Andruje ima riječ u ovoj raspravi e, se e, blati Rusiju. Međutim, govorit ću u Turskoj. Turska ne skriva svoje evropske ambicije. E, ponašanje Turske na Cipru pokazuje kakova je to zemlja. Stalno ucjenjivanje od strane Turske migrantima, to nije prihvatljivo E, situacija je alarmantna. E, e, Njemačka je, na primjer, zabranila turskom ministru da dođe i širi propagandu Turske prije izbora. Ali ne radimo dovoljno. Imamo, recimo, u Francuskoj i, imali smo jednu islamističku stranku koja je bila pod e, direktnim utjecajem Turske. E, e, I protiv toga se ništa nije učinilo. Evo, kada se u našoj zemlji zabranjuje nošenje burke, onda turski ministar na to reagira, a mi na to ne, ne reagiramo dovoljno. E, Sultan Erdogan ne može vladati Europom. Moramo se na to stalno podsjećati. Hvala lijepa. E, gospođa Izabel Benjumea ima sada riječ. Hvala predsjedniče. Diktatura u demokraciji. To ne postoji naravno. Demokracija znači slobodno glasanje. To je pravo i obveza građana. U Španjolskoj govorimo o, stalno o tome, pa bih e, rekla nešto o slobodnom glasanju. Govor, govorit ću o heroizmu u ljudi u Baski koji se bore e, godinama za svoju slobodu. Terorizam se e, u Baski koristio za postizanje političke moći. A ako pogledamo gospodina Pereru, on je osuđen kao terorist. Ali danas vidimo nove prijetnje. Zbog toga, zbog političke slabosti. naša bi demokracija e, mogla postati žrtvom e, takovih događanja. Vidimo interferenciju u Brexitu. To je jasno. I u Španjolskoj se suočavamo s, tom, s tim problemom. Imali smo krizu u Kataloniji. Imamo stalne napade na našu e, stabilnost i slobodu. Neki od tih prijetnji su očite, a neke su nevidljive, ali sve su štetne. Svi ti napade imaju isti cilj, a to je e, destabilizacija Europe, zbunjavanje i slabljenje Europe. Moramo reagirati sada i braniti se. Stoga trebamo više sredstava za otkrivanje lažnih vijesti. Moramo E, raditi zajedno u borbi protiv tog zla. Moramo imati čiste izbore, e, moramo ulagati u osposobljavanje i obrazovanje kako bi ljudi dobili prave informacije. Glasanje se mora odvijati u transparentnim uvjetima, inače ćemo izgubiti svaku kredibilnost. Gospodin Glucksmann ima riječ. Evo još jedan put govorimo o miješanju stranih sila u našim izborima. To su tražili naši prijatelji Englezi, a prije toga Talijani. Tako će se to nastaviti. Što ćemo napraviti? E, stalno se žalimo da Vladimir Putin manipulira našim izbornim sustavom. E, pet godina donosimo prazne rezolucije E, trebamo jednu posebnu agenciju koja će e, imati sredstva za borbu protiv e, takovih interferencija. Međutim, ovo zavlačanje biranja komisije sprečava naše napore i e, ustanovimo jedan poseban odbor koji će zaštititi našu de demokraciju. mu e, sada jer naši neprijatelji neće čekati da se mi probudimo. Hvala lijepa. E, gospođa Naomi Long ima sada riječ. gospođo Long, hvala u sred kampanje, e, predizborne kampanje u Velikoj Britaniji e, e, vidimo da lekcije iz referenduma nisu naučene Ehm, ehm, vidimo strano miješanje u ključnim fazama predizborne kampanje. U cijeloj Velikoj Britaniji ne znamo ehm, razmjer ruske interferencije jer Johnson ne želi otkrivati te podatke. Mi trošimo informacije u digitalnom dobu. To nas čini ranjivima propagandi Uh, uključujući i stranu propagandi. Uh, uh, mislim da smo podbacili u borbi protiv takovih dezinformacija. Ne smijemo ignorirati stare načine narušavanja demokracije. To vidimo u Sjevernoirskoj u ponašanju paramilitarnih organizacija i protiv toga se treba boriti. Hvala. Gospodin Stanislav Polčak, imate dvije minute. Hvala lijepa. Miješanje u našu demokraciju, u naše izbore e, je e, nevjerojatna opasnost. Te pojave su bile prisutne i u prošlosti. Međutim, E, pitanje koji su tada e, e, pitanje alata koji su tada postojali ja postavljam pitanje koje modele sada imamo ujedinjena kraljevina je izgubila sada bitku trebamo li paneuropsku borbu da se suprotstavimo lažnim informacijama mi e, cijenimo e, slobodne izbore, e, ali ova vrijednost je sada ugrožena. Mi vidimo samo vrh ledenjaka. Prijetnje Rusije, Kine i drugih aktera, za sve to znamo. Rusija koristi lažne vijesti, dezinformacije, e, narušava e, jedinstvo naših e, društava. Željela bih spomenuti Češku republiku i izvještaj koji koje je izdala služba za sigurnost. Pokazuje se da Rusija manipulira, manipulira vladom na svim nivoima E, ukazuje na e, takozvane e, nedostatke demokracije, recimo dugotrajno donošenje zakona i tome slično. Mislim da ujedinjeno djelovanje nije dovoljno. Trebamo pan-europsko djelovanje. Hvala kolega, a sada imamo gospodina Timoševića. Koja je razlika između nedavnih e, miješanja u demokraciju i miješanje u, domaću politiku iz e, prošlosti? E, danas se mogu se može utjecati na milijune ljudi a autori tog miješanja su nepoznati. Ne možemo verificirati e, te vijesti. Nažalost, najgore će tek doći i to uskoro. E, revolucija umjetne e, inteligencije daje neograničene mogućnosti za lažne e, vijesti. Demokracija će izgubiti svoju orijentaciju. Moramo se braniti. Ovaj parlament ima poseban mandat u tom smislu mora se osnažiti novim instrumentima kako bi vršio svoju dužnost igrao svoju ulogu. Hvala. Kolega Austrevićius ima sada riječ. E, e, dragi kolege i kolegi, u kući europske povijeste vidimo e, jednu priču o mitu o, otimanja Europe E, mislim da e, Europa sada stoji pred sličnim pokušajem. Umjesto Boga e, se tu javlja internet i to zahvaljujući modernoj tehnologiji. Ovi nasilnici narušavaju naše demokratske procese, a reakcija na to mora biti zajednička borba za zajedničku budućnost. U Litvi E, e, e, je civilno društvo i nevladine organizacije su bili prvi koji su reagirali na rusko miješanje. U posljednjih nekoliko mjeseci vidimo tako miješanje u naše unutarnje poslove. Moramo se protiv toga boriti. Hvala. Gospodin Milan Zver ima dvije minute. E, što smo povezani, to je vjerojatnije da ćemo postati žrtve propagandne. E, te dizinformacije e, razaraju naše društvene strukture i to preko interneta. Kiber kriminal se povećava i ne samo vlade i multinacionalne organizacije su cilj već i e, bespomoćni pojedinci. Napadači ne djeluju sami. E, kiber rat e, vode stručnjaci za digitalnu tehnologiju, a to čini više štete nego dobro organizirana vojska. Rusija vodi kibernetički rat protiv Evropske unije bori se protiv e, e, naših vrijednosti i takozvanog dekadentnog e, načina života. Imamo jasne dokumente koji pokazuju kako Putin pokušava utjecati na izbore u Sjedinjenim državama ali nije me strah za SAD. Oni su to otkrili i bore se protiv toga, a mi u Europi kasnimo. Ne osiguravamo naše institucije i izbore. Prijetnje se povećavaju, postaju složenije. Drago mi je da predsjednice komisije von der Leyen svjesna tog problema E, ona je danas rekla da će nova agencija za kibersigurnost dati novi odgovor Europe. Jedinstveni odgovor i to od te komisije očekujemo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Kiara Dobre. Predsjedniče, u 20. stoljeću smo u Europu vidjeli da e, e, diktature slave pobjedu nad demokracijama. A kad mislimo da, kad smo mislili da je to razdoblje e, završilo, sada vidimo da je sloboda riječi ugrožena. Jer a sloboda riječi se sada koristi za napade na demokraciju. Rusija e, pokušava se miješati u unutrašnje poslove Europske unije. Treba, ona se boji jake Europe. E, ona se koristi pomoću e, pomoći ekstremističkih stranaka u Europskoj uniji u, to je slučaj u e, mojoj vlastitoj zemlji, u Mađarskoj. E, Europa mora djelovati na odlučan način. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospođo Jurova, kada se borimo protiv dezinformacija i manipulacija, onda nije dovoljno da donosimo zakone. Trebamo demokratske tehnologije koji su učinkovitiji od instrumenata Rusije i Kine. Ne smijemo dopustiti podrivanje naših vrijednosti. Lažne vijesti e, koje se služe e, umjetnom inteligencijom e, prijete našoj demokraciji to su sredstva naših protivnika. Trebamo još pametnije tehnologije kako bismo zaštitili naše građane protiv e, ovih e, kampanja laži. Ali zato trebamo ulaganja e, u obzor Europa, u digitalnu Europu i u fond za obranu Europe E, moramo podržavati istinu i dobre medije. E, gospodin Brandon Benifej. Hvala. Pa uvijek iznova doživljavamo vrlo ozbiljne epizode uplitanje u domaće poslove e, raznih država članica. Popis je dug, Cambridge analitika, e, podržavanje e, austrijske stranke slobode, stranka Lige u Italiji, premijer Boris Johnson je odlučio blokirati objavljivanje izvješće o 18 godina istrage u uplitanje Rusije u Ujedinjenu kraljevinu. Naša je dužnost štititi demokraciju. Ovo je hibridna prijetnja. Europski parlament mora osvijetliti ove činjenice. 18. listopada prošle godine imali smo veliku veliku većinu za rezoluciju e, koja je rekla da trebamo nove alate, nove instrumente, a tko je bio protiv toga? E, Salvini, Farage, e, Liga, čudno da su to bili baš oni. A sada gospođa Pagazo Tandua. Trebamo poseban odbor e, koji će istraživati uplitanje sa strane i dezinformacije. Rusija se uplitala u Kataloniju da bi oslabila Španjolsku i postoje sudske istrage koje to dokazuju. Ovaj tjedan smo našli špijuna iz e, elitne ruske jedinice koji je došao u Španjolsku 2016. E, on je trebao raditi s Rusijom. Dakle, oni surađuju jer misle da će na taj način oslabiti Europsku uniju i naše demokracije. Dakle, moramo neumorno raditi i uspostaviti taj istražni odbor da bismo zaštitili svoje demokracije. Hvala. E, puno hvala. A sada gospođa Fajon. Izvolite. E, hvala. Dame i gospodo, Prema našoj rezoluciji Europska unija je uspješno provela niz mjera kojima je cilj smanjiti e, uplitanje sa strane u europske izbore 2019. godine. E, predlažem da komisija odmah prouči te najbolje prakse i tehnologije i razmisli o mogućnostima da se to prenese na nacionalne razine jer e, na godinu ćemo imati izbore u deset država članica. Fokusirajući se na Rusiju ne smijemo izgubiti iz vida ono što rade druge zemlje. E, brine me ovisnost Europske unije o stranom softveru i tehnologijama. Moramo uložiti više u razvoj vlastite tehnologije kako bismo ostali vodeća demokracija. U svijetlu dezinformacija i lažnih vijesti pozivam na sustavno educiranje i podizanje svijesti o važnosti e, društvenih medija, javnih medija e, i novinarstva. E, hvala gospodin Šimečka. Hvala. Govorit ću slovačkim jezikom. Mislim da ne trebamo spominjati činjenicu da su pravedni i slobodni izbori temelj demokracije, a da upitanje sa strane e, baca sumnju na legitimitet izabrane vlade. Ne govorimo o manipulacijama, lažnim vijestima, internetu i e, lažnim vijestima isključivo, već govorimo i o financiranju pojedinih stranaka izvana. E, svi znamo o čemu je riječ. Mi smo o tome puno govorili. Moramo osnažiti postojeće instrumente te mehanizam ranog upozoravanja moramo ulagati u kibernetičku sigurnost kako ne bismo ugrozili one vrijednosti koje želimo zaštititi sve što radimo moramo raditi zajedno jer napad na demokratske izbore u jednoj zemlji znači napad na to u cijeloj Europskoj uniji hvala a sada Francesco Majorino hvala moramo imati na umu da živimo u čvrstim i zrelim demokracijama e, koje su neophodne za izgradnju mira i poštivanje dostojanstva građana. No, e, te zrele demokracije mogu biti i ranjive zbog različitih napada, kampanja dezinformacija, kampanja na društvenim medijima, e, financijskim kampanjama. Dakle, doživjeli smo razne opasne situacije koje bi se mogle u budućnosti e, umnožiti i intenzivirati a te sile imaju samo jedan cilj, a to je uništiti Europu na zajednički dom. Europa mora reagirati. Postoje brojna područja gdje moramo djelovati. E, razmislite o Mateu Salviniju i njegovom sramotnom ponašanju on se nije usudio reći nešto u javnosti o svojim vezama s Rusijom. Sve to još treba pojasniti. Hvala i zadnji zastupnik koji će uzeti riječ je gospodin Andrej Kovarik. Hvala. Čestitam vam, e, gospođo povjerenice. Demokracije su ranjive. Neki od nas to znaju bolje nego drugi. E, nedavno smo imali 30. objetnicu baršunaste revolucije koja nas je ponovo na to podsjetila. Moramo ostati budni jer strano uplitanje može e, potkopati sam temelj naše demokracije. Moramo biti i budni kada, kada vanjski akteri koji koriste e, domaća sredstva akcijski plan mora biti e, pozitivan korak naprijeda, ali moramo naći pravu ravnotežu između e, ciljanog djelovanja i zaštite demokracije. No e, naša tijela ne mogu e, djelovati sama. Moramo imati prave alate da bismo se nosili s dezinformacijama. Moramo izgraditi povjerenje u naše demokracije, u naše medije, naše političare i online platforme. Hvala. A sada smo čuli sve zastupnike koji su se javili za riječ, pa sada ponovo dajem riječ povjerenici Jurovoj. Hvala, hvala i na svim čestitkama. a to mi pokazuje koliko moram biti odgovorna i snažna, osobito kad je riječ o ovoj temi, jer sve rasprave pokazuju da je ovo egzistencijalno važna politička tema za Europsku uniju, jer okruženi smo čimbenicima čija doktrina za Europu je što gore to bolje, a još tako nešto što se sto puta ponovi, laž koja se sto puta ponovi postaje istina. Ja sam pola svog života živjela u bivšoj komunističkoj zemlji. E, nama su ispirali mozak svakodnevnom propagandom koja se kreirala u Kremlju i zato sam vrlo sretna što mogu raditi na ovoj temi jer to ima veze sa ruskom propagandom koja se širi Evropskom unijom. Ne možemo kriviti samo vanjske čimbenike. Imamo i naše vlastite e, vrlo marljive proizvođače unutar Europske unije. Dakle, moramo e, jasno vidjeti tko je to protiv nas. Mi učimo iz nekih prošlih događaje Vi ste spomenuli neke nedavne izbore. Upravo to radimo, učimo iz tih primjera. Nećemo biti pasivni, mi ćemo započeti ono, e, nastaviti ono što smo započeli. Mi ćemo ažurirati e, plana e, djelovanja, ažurirat ćemo sve planove kad je riječ o izborima nastavit ćemo raditi i na platformama i elektroničkim mrežama koje su potpisale eh, kodeks eh, protiv dezinformacija. Eh, to nam pokazuje gdje još uvijek postoje nedostaci. Mi ćemo i dalje raditi protiv protuzakonitog sadržaja. Postoje neki protuzakoniti sadržaji koje prepoznajemo zahvaljujući našim zakonima. To je dječja pornografija, teroristički sadržaj i govor mržnje koji se širi eh, mrežama na internetu, ali on ono što ja kažem je da ono što je zabranjeno offline mora biti zabranjeno i online. I u online svijetu eh, mora postojati zločini kazna. To ne može može biti prostor bez zakonja. E, tužitelji moraju istraživati e, te predmete, te e, slučajeve jasno protuzakonitog sadržaja online. Ali ima slučajeva gdje ne možemo reći da je nešto protuzakonito. Laži su uvijek postojale i laži nisu nikad bile zabranjene kaznenim pravom, ali moramo e, prepoznati da takve laži, takve dezinformacije mogu biti vrlo opasne i zato radimo protiv tih dezinformacija u okviru borbe protiv hibridnih e, ugroza jer to je povezano i s našom sigurnošću. Mi radimo na definiciji dezinformacije i usredotočujemo se na e, definiciju po kojoj su to e, dezinformacije koje se šire zbog e, ekonomske koristi. Dakle, može, ali uvijek je riječ o nečemu što se može provjeriti. Mi se ne borimo protiv mišljenja različitih ljudi, već onoga što se može dokazati da je laž. A